présenté comme bio je jednostavan zastupnik voljeli su ga kolege predsjedavao je odborom za razvoj i odborom za kulturu francuska u njemu gubi velikog ofropljanina francuska je izgubila velikog državnika Sjećamo se sporazuma iz Matinjona koji su omogućili da se nađe rješenje za nasilje koje je vladalo u Novoj Kaledoniji. Također se duboko bio angažirao u promicanju e, borbe protiv klimatskih promjena, ekologije i za Antarktiku. Francuska će mu odati poštovanje u četvrtak. A molim vas sada da mu mi odamo poštu tako što se dignemo s minutom šutnje danas.